Doamnă președintă! Ah. <laughs> Good afternoon, colleagues. So the sitting is resumed. Dakle, nastavljamo sa sjednicom. Zapisnik sa jučerašnje sjednice je e, dostupan.